um, uh, transmission channel of monetary policy, also to sustain the economic recovery, and notably the ECB decision. Te odluka Europske središnje banke o monetarnom popuštanju te o pokretanju programa uh, otkupa vrijednosnih papira i pokrivenih obveznica. Očekujemo te mjere, očekujemo da će novi mehanizmi ići ruku pod ruku sa novim gospodarskim mjerama i sa mjerama poduzetim na nacionalnoj razini, te jako je važno podržati razvoj gospodarstva kroz e, fiskalnu e, prilagodbu. te naravno obvezu da države provode strukturne reforme te da se napokon pokrene europski plan e, ulaganja o kojem ćemo glasati vrlo skoro. Tu je naravno i Unija tržišta kapitala, o čemu će se također vrlo skoro razgovarati unutar ovog e, odbora. Toliko o uvodnim napomenama, a sada prelazimo na razmjenu gledišta. Dati ću riječ e, potpredsjedniku USB-a Konstanciju da da e, svoje izlaganje, nakon toga ćemo imati e, pitanja. Hvala vam. Gospodine predsjedniče, drago mi da sam ponovno pred ovim odporom u novom sazivu i da imam priliku predstaviti vam godišnje izvješće Europske središnje banke. Taj događaj naglašava koliko je važan dijalog sa Europskim parlamentom u cilju osiguranja odgovornosti i transparentnosti aktivnosti Europske središnje banke. I upravo zbog toga što Europska središnja banka smatra da je transparentnost ključni aspekt odgovornosti i učinkovitosti, ove smo godine počeli objavljivati e, zapisnike sa sastanka o monetarnoj politici. Objava godišnjeg izvještaja nadopunjava naše napore prema većoj transparentnosti, opisuju se aktivnosti koje je ESP poduzela u 2014. godini kako bi ispunila svoj mandat u vrlo teškom e, okruženju. Bile su potrebne mm, snažne mjere Europske središnje banke kako, bi se odgovorilo na e, nepovoljne uvjete te na e, okruženje sa niskom inflacijom. Imali smo još jedan važan događaj u 2014. godini, a to su pripreme i pokretanje operacije jedinstvenog nadzor, mehanizma nadzora. To je specifičan režim koji je predviđen među institucionalnim sporazumom između Europske središnje banke i vaše institucije i uzima u obzir potrebu za povećanom odgovornosti. Danas ću se najprije osvrnuti na mjere koje je Europska središnja banka poduzela od početka prošle godine. Nakon toga bih rekao nekoliko riječi o projektu Unije tržišta kapitala koji, ako bude dovoljno ambiciozan, mogao bi napokon dovesti koristi e, snažnije financijske integracije te unaprijediti prijenos naše monetarne politike. U 2014. imali smo vrlo složenu i vrlo zahtjevnu e, situaciju. Blagi oporavak koji je bio počeo 2014. nije rastao kako smo očekivali. U cijeloj godini BDP je porastao za 0,9% u eurozoni. Rast novca je i dalje, novca je i dalje slab, e, kredita i dalje nema dovoljno E, čvrsti, strongi standardi kredita u kombinaciji sa visokim stopama su jedan od najvažnijih e, razloga zbog za nedovoljni gospodarski rast u eurozoni, a indirektno i kao glavni razlog za trajnu deflaciju kako bismo e, odgovorili na, te, e, na takvu situaciju, Upravno vijeće Europske središnje banke je usvojilo paket mjera između lipnja i listopada. Ta dva paketa su e, sadržavala tri glavna elementa. Prvo, dva smanjenja u ključnim kamatnim stopama ESB-a. P-a. Drugi, najava niza osam ciljanih dugoročnih operacija refinanciranja – i treće dva programa otkupa vrijednosnih papira pokrivenih imovinom i e, Unatoč pozitivnim posljedicama tih mjera, e, pritisak na inflaciju se nije pojačao, upravo suprotno. Ukupna inflacija je počela sve više padati prema kraju godine. Pad e, cijena nafte u drugoj polovici 2014. je doprinio ovom razvoju. To je zapravo već bio dugotrajan trend koji je spustio inflaciju kao nikada do sada i time pojačao e, rizik drugih učinaka. Kako bismo pružili odgovor na ove procese koji bi mogli predstavljati ozbiljan rizik za stabilnost cijena, Eurosustav je 22. siječnja 2015. odlučio proširiti program otkupa na vrijednosnice e, javnog sektora. Ti će se programi provoditi do kraja rujna 2016. A u svakom slučaju dokle god upravno vijeće vidi da se inflacija oporavlja i da to bude dakle dugotrajno, a cilj je da inflacija bude ispod, ali dakle oko 2% na srednjeročnoj razini. Sve su te mjere doprinijele nižim kamatnim stopama na tržištu kapitala i pomogle su prenijeti dakle te pozitivne razvoje kroz cijeli kroz cijeli lanac financijskog posredovanja. Došlo je do značajnog e, napretka u prijenosu e, akomodativne monetarne politike u realno gospodarstvo, a to je značilo dakle olašavanje financijskih, e, to jest uvjeta financiranja za domaćinstva i za tvrtke. I to se vidi i, od, i u značajnom padu razina stopa pozemljivanja. Um, stope su pale od ljeta 2014. za od 40 do 50 e, osnovnih bodova. A nominalni trošak za vanjsko financiranje eurozone za nefinancijske korporacije dakle je dodatno pao i iznosio 4,1% u veljači. To bi trebalo promicati i ojačati e, obnovu i kreditiranja i ulaganja. Krediti banaka nefinancijskim tvrtkama su porasli u protekla tri mjeseca i to po godišnjoj stopi od 2%. I to u usporedbi sa prošlom godinom kada je stopa bila negativna iznosila je više od minus 2%. U veljači prošle godine je stopa rasta bila zapravo minus 3%, 3,2%. Tako da, eto, u protekla tri, mjeseca po prvi puta u dugom vremenskom razdoblju napokon to raste. E, promjena dinamike u dakle, zajmovima se dogodila u drugom kvartalu 2014. i to posebice za nefinancijske korporacije. Snažan rast e, novca u užem smislu riječi M1 je jedan dobar indikator gospodarskog rasta. E, tu procjenu podržava i anketa o kreditnoj aktivnosti banaka u eurozoni koja je pokazala dakle da su uvjeti financiranja olakšani i za kućanstva i za mm, tvrtke. Naše politike funkcioniraju i gospodarski oporavak postaje održiv. I prema našim projekcijama e, još uvijek negativna razlika između stvarnog i potencijalnog BDP-a će se napokon premostiti do 2017. I to je sve sukladno sa našim, to je sve dakle, to će nam sve pomoći u razvoju inflacije i očekivanja inflacije do razina koje su sukladne. No, monetarna politika ne može funkcionirati u izolaciji i ostale inicijative su jednako bitne. Upravo iz tog razloga početak aktivnosti jedinstvenog nadzornog mehanizma i dovršavanje sveobuhvatne promjene bili su ključni koraci u ostvarenju zdravije monetarne politike i procesa transmisije. U principu SSM unutar bankarske unije te u kombinaciji sa mjerama jedinstvenog sanacijskog mehanizma te jedinstvenog fonda za sanaciju banaka, sve će to doprinijeti e, slamanju veze između država i banaka. No, eurozona još uvijek treba sveobuhvatnu strategiju u kojoj će se stvoriti uvjeti za održiv e, rast koji će se temeljiti na ulaganjima, otvaranju javnog e, radnih mjesta i rastu produktivnosti. Istovremeno treba provoditi strukturne reforme i to odlučno i brzo zato što tvrtke i domaćinstva moraju biti e, dakle moraju moći ne samo željeti ulagati i neprestano to ponavljamo zato što smatramo da kombinacija fiskalnih politika i boljih gospodarskih struktura imaju potencijala da e, monetarna politika postane učinkovitija i to time što će se ekonomski akteri potaknuti da iskoriste bolje uvjete financiranja i na taj način povećaju ulaganja Monetarna politika može cijeli taj postupak ubrzati, ali ne može pokrenuti. I zato je jako bitno da financijska sredstva budu raspodijeljena na e, prava mjesta i da se produktivno koriste. U tom smislu e, agenda o uniji tržišta kapitala može također pomoći. E, komisija planira definirati glavne e, kamene temeljce e, Unije tržišta kapitala u ovom sazivu. Iz naše perspektive, takav projekt, ako bude dobro pripremljen i sveobuhvatan, mogao bi doista donijeti znatne koristi Europskoj uniji. Unija tržišta kapitala je zapravo jedan način da se poveća integracija tržišta kapitala i da integracija postane čvršća. Integrirana tržišta kapitala mogu osnažiti financijsku stabilnost time što će se povećati podjela privatnog rizika i na taj način omogućiti apsorpcija šokova u cijeloj Europskoj uniji. Istovremeno, tržište kapitala koje funkcionira kako treba će omogućiti prijenos naše monetarne politike. Stoga, financijska integracija je jedan od važnih zadataka eurosustava. Unija tržišta kapitala i također zapravo želi povećati e, raznolikost i veličinu tržišta kapitala kroz e, razvoj različitih segmenata određenih tržišta. Dublji i raznoliki, dublje i raznolikija tržišta kapitala nude alternativne izvore financiranja. Na primjer, financijski alati se mogu razviti kako bi se ispunile potrebe malih i srednjih poduzeća, e, infrastrukturnih projekata i dugoročnog financiranja smanjenje ovisnosti gospodarstva o bankama će proširiti alate koji su dostupni za provedbu monetarne politike. No istovremeno postoji opasnost da ne utvrdimo koji su uvjeti potrebni za eh, uniju tržišta kapitala kako bi ona postigla svoje ciljeva. Bit ću jasan. Stvarna unija tržišta kapitala znači da moramo postići višu razinu financijske integracije u dovršenju jedinstvenog, jedinstvenog tržišta u tom području. U pravoj uniji tržišta kapitala svi sudionici na tržištu koji imaju e, slične relevantne karakteristike moraju imati dakle jedinstvena pravila, moraju imati jedinstven pristup financijskim instrumenata i prema njima se mora postupati na isti način kada su aktivni na tom tržištu. Stoga moramo imati jedinstveni pravni i regulatorni okvir koji će osigurati jednake uvjete za sve i koji će omogućiti tržištima da se integriraju i dalje razvijaju. To ima jako puno implikacija. Prije svega, cilj da e, ostvarimo uniju tržišta kapitala je sam po sebi vrlo ambiciozan. Nadamo se da će Unija tržišta kapitala donijeti e, koristi, ali ako pritom ne e, prihvatimo činjenicu da trebamo dakle uskladiti pravila, to neće biti moguće. Ne možemo doći samo na pol puta jer to neće biti dovoljno. Dakle, ako stvarimo samo pola e, unije tržišta kapitala, to neće biti prava unija tržišta kapitala. To je samo jedna od lekcija koje smo naučili u krizi i to posebice kad je e, riječ o e, vezi između jedinstvenog tržišta i e, nepotpunog regulatornog i nadzornog okvira za banke. Osim toga, razvoj jedinstvenog pravilnika za kapitalna tržišta će značiti da ćemo riješiti prepreke koje postoje u određenim e, područjima i koje su relevantne i dalje od samog kapitala. To znači da moramo se baviti i osjetljivim e, temama poput e, nesolventnosti i korporativnih propisa kao i oporezivanje financijskih proizvoda. Tamo gdje zakonodavni napredak nije moguć na razini Europske unije, moramo imati odlučne e, mjere na nacionalnoj razini kako bi se smanjile prekogranične prepreke. I treće, jedinstveni pravilnik e, mora biti nadopunjen zajedničkim e, pravilima za provedbu zato što ćemo na taj način spriječiti rizike preljeva i omogućiti bolji nadzor tržišta institucija. Europski parlament kao zakonodavac, ima ključnu ulogu u tom procesu i ja sam siguran da će doprinijeti u stvaranju e, prave unije tržišta kapitala. Dopustite mi da zaključim. Glavni napori koji su Mm, poduzeti od početka 2014. i koji se odnose na monetarnu politiku i na bankarsku uniju, pokazuju da Europa doista može učiniti, kada, učiniti mnogo kada, je potrebna, kada su potrebne odlučne mjere. No moramo učiniti više. Zdrave fiskalne strukturne politike na nacionalnoj razini i dodatni koraci da se ojačaju institucionalna suradnja, će omogućiti gospodarstvima eurozone da postanu otpornija. Osim toga, sve što je potrebno kako bi se stvorila prava unija tržišta kapitala, e, kako bi se iskoristio kako bi se iskoristile sve koristi snažnije financijske integracije. Takvi razvoj će imati ključnu ulogu u e, prema održivom oporavku i prema snažnijoj monetarnoj uniji koja će biti otpornija na šokove i koja će biti jamac stabilnosti i prosperiteta. Hvala vam na ovim interesantnim primjedbama. Hvala vam što ste nam mnogo toga rekli o Uniji tržišta kapitala. To, vaši su nam komentari potrebni. I drago mi da ste rekli da ako doista želimo imati Uniju tržišta kapitala i ako doista želimo imati koristi od takvog projekta, da onda moramo i raditi na potpunoj harmonizaciji propisa. Ja se sada ispričavam zato što moram otići e, i predajem e, predsjednički stolac kolegi potpredsjedniku. Drage kolegice i kolege, sada ćemo e, imati pet minuta za pitanja i e, slotove od pet minuta za pitanja i odgovore. Najprije e, predstavnici klubova zastupnika, a potom ostali kolege po Dontovoj metodi. Prvi kolega ima, prvu riječ ima kolega Eh, kluba zastupnika Pučana. Hvala lijepa eh, gospodine na, eh, Valenciju na ovim informacijama. Imam dva relativno kratka pitanja. Kao prvo, aktualna politika Europske središnje banke dovodi, na primjer, osiguravajuće kuće u krajnje tešku poziciju E, da li se razmišlja, da li e, e, će to biti početak jedne nove krize što se tiče imovine, na tržištu imovine prije nego što smo zapravo potpuno izašli iz dosad postojeće krize. Nadalje, Nadalje, jedna e, e, preplavljenost tržišta likvidnošću ima svoje posljedice e, i između ostalog to je za to je, to je navelo Evropske banke da uvedu negativne kamate na štedne uloge da li to znači da smo već prešli izvjesne granice u e, našem bankovnom sustavu? Hvala lijepa na pitanjima. Počet ću tako što ću e, primijetiti da sve politike imaju e, svoje posljedice, neke su nepoželjne, ali ih je moguće izbjeći, ali u svakom slučaju moramo uvijek donijeti neke odluke i neke izbore. To je bila situacija u kojoj smo bili prošle godine kad je inflacija postala negativna. Dopustite da primijetim da smo e, u drugoj polovici e, prošle godine to e, imali situaciju pada cijena nafte. Ako se zanemari doprinos cijene nafte inflaciji, onda je stopa inflacije 0,6. E, to je e, vrlo daleko od našeg cilja i našeg mandata. Zato smo bili obvezni poduzeti mjere koje su naravno bile ekspazivne prirode. Mi smo e, pokušali zatvoriti eksplozivni rast i e, popraviti stopu inflacije. Mi smo svjesni potencijalnih posljedica takve politike na nekim tržištima, ali nismo imali izbora, kao što sam rekao. Mi analiziramo situaciju i e, promatramo je i pripremamo mjere kako bismo umanjili rizike na ovim tržištima koja su ugrožena. Dopustite da kažem da su u protekle tri godine e, je dobit za e, osiguravajuće kuće bio oko 9% u Europi i i njihova situacija je bila mnogo bolja nego situacija u kojoj su bile banke. Kao prvo osiguravajuće kuće su imale koristi od e, dobiti e, od kapitala, a kao drugo niska inflacija je također e, utjecala na njihove proračun njihove, njihovih obaveza, odnosno njihovu pasivu ako e, e, se nastavi sa niskim, niskim stopama inflacije i dođe do e, pritisaka na, u ovom sektoru mi ćemo ograničiti naše kupovine na 33%. To će značiti da ćemo dopustiti e, tržištu da e, funkcionira i da utječe na slobodno formiranje cijena. Mi nismo jedini e, akter na tržištu. Činjenica je da neke stope prelazi u negativnu zonu nije bilo nešto što je bio naš cilj. To je međutim kolateralna šteta, odnosno posljedica naših politika. Međutim, e, tržište funkcionira i naša dugoročna očekivanja su da se to neće nastaviti i mi međutim nastavljamo pomno promatrati razve situacije i ja se nadam da će tržište samo korigirati ovu situaciju. Hvala lijepa. Kao sljedeći e, sljedeća riječ ima na pet minuta gospođa Ferrera. Hvala lijepa želim reći da smatram da je, su mjere koje je poduzela Europska središnja banka e, bile pozitivne i dobre. Imam dva pitanja. Jedno se odnosi na ovo što ste rekli o ulozi banka, bankovne unije E, kad se radi o jedinstvenom nadzornom mehanizmu mi ćemo imati jedan prelazni period i naravno da će tu doći do nekih prilagodbi, ali sada počinjemo vidjeti da je možda e, e, E, efekt u e, rubnim zemljama članicama zapravo doveo do pretjerane koncentracije banaka što zapravo nije bio cilj. Dakle, došlo je do slavljenja sustava, a kad se radi o sustavu e, sanacije banaka ideja je da je vijeće trebalo ispregovarati jednu liniju kredita e, od siječnja iduće godine. Što se tiče jamstva za štedne uloge, po mom mišljenju to je ključni element za stabilizaciju tržišta. E, zbog vjerodostnosti e, povjerenja naših građana u bankovni sustav i ja mislim da ta, ta, to ne može nestati iz naš, sa naših e, iz naših programa prosječna prosjek više nema smisla ne može se više govoriti o prosječnim stopama postoji Europa u kojoj postoji stagnacija i užasna nezaposlenost, a ostatak Europe ne pati od, u tolikoj mjeri. E, dakle, u kojoj mjeri je Europska središnja banka svjesna toga i u kojoj mjeri e, može imati utjecaj na situaciju u eurozoni e, s obzirom na problem sa Grčkom. Dopustite mi da odgovorim na engleskom, to je lakše za sve. Naravno, vi govorite portugalski, to je moj jezik, ali e, o tehničkim temama je i meni donekle lakše govoriti na engleskom, dakle ispričavam se zbog toga. U pravu ste što se tiče važnosti bankovne unije doista ovo što ste rekli o rizicima koncentracije bankarskog sektora to se još nije dogodilo mi nemamo primjere e, velikih spajanja i akvizicija prekograničnih duše, vjerojatno će se u izvjesnoj mjeri e, dogoditi e, konsolidacija odnosno situacija bi to opravdala osobito u trenutku kad vidimo pomica, jedan pomak u financijskom e, sustavu e, od e, bankarskog sustava prema sustavu koji je utemeljen na financijskim tržištima. Tu postoje rizici, ali i koristi. Dakle, taj pomak se događa i to će također dovesti do izvjesne konsolidacije u budućnosti. Što se tiče e, rezolucije o o zaštitnim mehanizmima mi pratimo situaciju ako situacija e, to bude tražila mi ćemo inzistirati na ostvarenju onoga što je dogovoreno, a to će biti ta linija kredita. Što se tiče scheme e, garancije štednih uloga, naravno to je treći element bankovne unije nije do sad bilo prilike da se o tome govori, mi inzistiramo na tome, ali e, države članice su odlučile odgoditi implementaciju tog e, trećeg elementa bankovne unije. Dakle, sada e, moramo čekati, ali to nije zaboravljeno, to nije sigurno nije palo u zaborav. Što se tiče prosjeka i neravnoteže, u pravu ste, osobito ste u pravu što se tiče nezaposlenosti gdje su ogromne razlike među pojedinim zemljama članicama, ali u svim drugim aspektima razlike su smanjene. E, financijske varijable, također gospodarski rast, tu su se razlike smanjile. Neke zemlje na periferiji e, sada imaju malo veći gospodarski rast od prosječnog, što znači da je fragmentacija e, da se fragmentacija trenutno e, korigira. Dakle, ja tvrdim da je naša politika, da su naše politike dale svoj doprinos e, tome, tim pozitivnim pojavama. Hvala lijepa. Ja vas molim da se pridržavate vremenskog ograničenja od pet minuta. Sljedeći riječ ima gospodin Bern Luke na pet minuta u ime kluba zastupnika ECR. Hvala lijepa gospodine e, potpredsjedniče na e, izlaganju i sprednosti da odgovorite na pitanja. E, želim vas pitati nešto o situaciji u Grčkoj. Nejasno je da li će Grčka moći ispuniti svoje obveze u svibnju kako, vi, kako središnja banka procjenjuje situaciju, da li možda možete dati obećanje da Grčka neće biti nesposobna izvršiti svoje obveze, e, da li će Europska središnja banka e, tu e, moći pomoći na neki način. Ako ne možete dati to obećanje, da li biste savjetovali grčkim bankama da se odvoje od e, državnih obveznica e, u slučaju e, da grčka država pade u nesolventnost? Da li postoje planovi za izlazak Grčke iz eura? da li postoje neke pripreme za slučaj da Grčka e, ne ostane u euru. Dakle, ako Grčka e, proglasi bankrot ili smatrate da su te pripreme nepotrebne, e, odnosno da li ste možda mišljenja da bi Grčka mogla ostati u euru čak i usprkos nesposobnosti ispunjavanja svojih obaveza, odnosno državnog bankrota. Hvala lijepa na ovim pitanjima o vrlo važnom problemu s kojim smo svi suočeni. Kao prvo, Europska središnja banka e, se e, naravno e, u okviru svojih vlastitih pravila postavila i što se tiče problema sa Grčkom. Euro sustav je dao grčkim bankama 110 milijardi eura. To je gotovo 70% grčkog BDP-a. Dakle, teško je reći da nismo financirali grčke banke jer Europska središnja banka osobito što se tiče jedinstvenog nadzornog mehanizma e, smatra da su grčke banke solventne. To nije bilo moje pitanje. U redu, ali dopustite, sada ću zaključiti. Dakle, mi smo izašli u susret grčkim bankama, ali naravno da ja ne mogu obećati da ćemo bez obzira na e, situaciju učiniti sve da Grčka ne izađe iz eura. Mi se moramo pridržavati pravila. Spomenuli ste E, ublažavanje ili čak eliminiranje e, povratne sprege između e, banaka i države da i upravno vijeće središnje banke je zaključilo da grčke banke ne bi trebale biti izložene riziku zbog E, bankrota, eventualnog bankrota grčke države. Dakle, mi e, u sadašnjoj situaciji e, štitimo grčke banke, odnosno solventnost grčkih banaka. To se dakle također radi. Što se tiče najgoreg mogućeg scenarija, ne bih špekulirao o tome ja sam uvjeren i mi smo uvjereni, Evropska središnja banka, da neće, da Grčka neće izaći iz eura. To bi značilo izlazak Grčke iz Evropske, iz Evropske unije. Kao što znate, ugovori ne predviđaju izlazak države iz Europske unije, niti izbacivanje. Ako se budu morale donositi E, odluke morat će ih donositi grčka vlada, a ne mi. E, mi mislimo da se to ne bi trebalo dogoditi i to nije nešto e, što će biti podležno bilo kakvoj automatici. Dakle, nema automatskog izlaska Grčke iz eura. Hvala lijepa. Sljedeća E, u ime kluba zastupnika Alde Servikula. Hvala lijepa. Neću vam postavljati pitanja o Grčkoj, jer mislim da u svakom slučaju vi niste u mogućnosti odgovoriti na ta pitanja. Budimo konstruktivni. Brine li vas pad kamatnih stopa i e, utjecaj koji to ima na osiguranje, na životno osiguranje? A ne mislite li isto tako da u tom e, uniji kapitala o, koja se najavljuje da bi se trebalo uzeti u obzir i fiskalna pitanja. Nije li ta velika svota novca koja, je, koja postoji u Europi zapravo nešto što je usmjereno bilo tome zahvaljujući povoljnim e, štednim e, mogućnostima štednje? Hvala. Možemo dakle e, opisivati tu situaciju. Nije, situacija je bila u posljednjih nekoliko godina zaista vrlo teška za banke. Postoji još jedna stvar koju moramo reći. Za nekoliko godina, u slučaju da se situacija ne promijeni, onda bi niske kamatne skope stvorile veliki pritisak na osiguranja, naročito na e, životno osiguranje. Naše projekcije pokazuju da će 2017. godine situacija biti prilično različita. Bude li inflacija od otprilike 2% došla do 2%, onda će se i kamatne stope promijeniti, zato što smo mi odlučni da ostvarimo cilj koji smo si postavili vezan za inflaciju. E, inače, e, moram e, reći da ovakva situacija postoji već neko vrijeme, dakle jedna niska kamatna stopa i to postoji u cijelom svijetu. E, prema tome, to će još dugo vremena biti tako. Osiguravatelji i slične ustanove moraju imati vlastita obećanja i angažmane prema klijentima koji će biti konkurentni u takvoj situaciji, a nadzorna tijela moraju intervenirati i moraju paziti da e, tvrtke ne obećavaju e, primjerice profit od 6%. Dakle, to treba utjecati i na ponašanja nadzornih tijela, tako i na ponašanja e, osiguravatelja. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. pela sua presença aqui. Mi imamo dakle jednu e, početnu raspravu o godišnjim aktivnostima u Europskoj središnjoj banci, ali mene zanima gdje je tu ravnoteža kada govorimo o onome što je nametnula trojka. Trojka je trebala otići iz Portugala, ali nemamo dovoljno informacija o tome. Jer e, u okviru posudbe od otprilike 78 milijuna eura koji se trebao završiti 2014. godine, moram reći da u vašem izvješću nema apsolutno nikakvih referencije o tome. A u izvješću se govori vrlo detaljno o preseljenju sjedišta i usput budi rečeno koliko je to koštalo, ali nema nikakvih informacija o radu trojke, a u Portugalu je to uzrakovalo pad e, BDP-a od 5%, nestankom, to je nestankom mnogih radnih mjesta. E, puno, puno toga je e, dakle se odrazilo na situaciju u Portugalu, dok e, u vašem izvješću ne stoji ništa o tome kako se program rada trojke odrazio na Portugal. Istovremeno ima puno drugih informacija koja su vrlo detaljne. Prema tome, e, Europska središnja banka bi morala priznati da to nije bio uspješan program. Podsjećati sve da je 70 Osam milijuna e, Europska središnja banka posudila Portugalu. Ne, nije središnja banka posudila jer Europska središnja banka ne posuđuje vladama. Radi se jednostavno o novcu što su ga MMF i države članice stavili na raspolaganje Portugalu. Radimo sa institucijom trojke u sprezi s Europskom komisijom, a Europska komisija je ta koja je s pravnog stanovišta odgovorna za takve programe kao i za nadzor e, njihove provedbe. Iz tog razloga nema podataka vezanih za trojku u e, našoj e, godišnjim računima, jer mi zapravo ne posuđujemo novac niti za Portugal, niti bilo kojoj drugoj državi. Ako ako što znate, niti ovo godišnje izvješće kao ni prethodni ne govore o e, situacijama o programima u kojima smo mi sudjelovali. E, prema tome, e, to ne bi trebao biti slučaj niti ove godine u prethodnom, e, u protivnom to bi bio presedan. Mi smo tu inače dolazili redovito vas obavještavati o tome što se radilo i u čemu smo mi sudjelovali. Međutim, to se ne piše u godišnjem izvještaju. I upravo iz tog razloga nemate pojedinosti onoga na što ste se vi usvrnuli. Što se tiče vaše uspudne primjedbe o novoj zgradi, vrlo jednostavno, Europski revizijski sud je rekao da sve ustanove Europske unije trebaju imati vlastitu zgradu, a ne unajmljivati prostor, jer je na dugi rok, na jako dugi rok, to jeftinije. Upravo iz tog razloga mi smo se upustili u taj projekt. Drugim riječima, nismo mi to iznenada sami odlučili da se selimo. Oprostite, međutim, godišnji izvještaj procjenjuje odgovornost koju ima Europska središnja banka. Ali ako to nećete napraviti o radu trojke ovdje, ne znam, e, gdje ćete to drugdje napraviti? E, pa to izvješće je nešto pojednostavljeno nego prethodnih godina, malo je kraće ne spominje se niti Portugal, niti bilo koja druga zemlja, niti Grčka, niti Cipar. Nemam više što tome dodati. Jednostavno u godišnjem izvještaju se ne pišu takve analize. Prije nego riječ dam kolegi Urta Sunu, još jednom želim zamoliti da se pridržavate ograničenja na pet minuta. Želim najaviti da e, kada završimo sa predstavnicima klubova zastupnika e, ćemo ograničiti vrijeme na tri minute jer imamo e, kasnije sastanak sa odborom Bač i ne možemo kasniti. Ovdje sam. Dobar dan. Gospodine i dobrodošli. Jedan od scenarija s kojim se Europska središnja banka morala suočiti u proteklih nekoliko godina je dakle mogućnost defolta jedne zemlje članice. Što ako recimo jedna takva država obustavi plaćanja? Pod kojim uvjetima biste mogli e, nuditi likvidnost komercijalnoj banci? Na primjer, ako imate financijsku e, instituciju koja ispunjava sve kriterije, sve zahtjeve koje vi stavljate pred banke, a, što biste mogli učiniti da je dakle tu riječ o jednoj državi i bili takve države bile e, mogle dobiti europsku pomoć za likvidnost. I drugo pitanje se odnosi na e, državne vrijednosne papire. Razmišljate li o povišenju više gornje granice u dogovoru sa institucijama? Dakle, postoji li dogovor o gornjoj granici za državne vrijednosne e, papire i ako ne postoji takva gornja granica, bi li trebalo smanjiti? I gospodin Mario Draghi je prošli tjedan rekao da je gornja granica državnih vrijednosnih papira, da, se, da tu odluku donosi e, Eurogrupa. I Europska središnja banka je dakle dala svoje mišljenje o tome. I sada mene zanima E, čija je to odluka, da li je to odluka Eurogrupe ili odluka banke. Hvala lijepa. Što se tiče prvog pitanja, već sam natuknuo kad sam odgovarao na jedno drugo pitanje da stvari tako stoje. Dakle, za slučaj plaćanja države da to ne e, u ne povlači za sobom istovjetnu reakciju banaka za slučaj da su banke solventne. Takva su dakle pravila. Takva je situacija u jednom određenom času, ali situacija se za banke naravno može i pogoršati, u kojem slučaju je to pak opet jedna druga situacija. U ovom času moram reći da se ništa ne događa automatski. Podsjećam vas da e, što se tiče e, prethodnog i postojećeg programa za Grčku još uvijek postoji 10 milijardi koji se mogu izdvojiti za dokapitalizaciju e, grčkih banaka. Ali naravno treba proučiti hoće li se to ubrizgati u grčke banke za slučaj da se pojavi potreba. Dakle, uvijek će se trebati e, to napraviti prema odgovarajućoj odluci. Na sastanku o kojem ste vi govorili, predsjednik Dragi je zaista e, pročitao situaciju s trojkom, procjenjujući e, rad i situaciju prema tadašnjoj situaciji. Njegova procjena situacije bila je pozitivna. Rekao je da postoji dobar izgled da je došlo do udovoljavanju tom programu. A, dakle, kao rezultat te procjene i za kratko vrijeme, odnosno na kratko vrijeme je e, Europska središnja banka povisila situaciju državnih vrijednosnih papira. Gledalo se koji su izvori financiranja za e, državu i jedan od mogućnosti bila je ograničena svota E, vrijednostnih, državnih e, vrijednostnih papira. To je dakle jedna mogućnost, a e, postoji jedna druga mogućnost gdje bi se dodala granica od 3,5% kakva je postojala već dosta dugo. Ta je ograničenje povećano 2012. godine i to iz e, razloga, odnosno iz procjene koje je pred ovim odborom pročitao gospodin Dragi. To su dakle dvije različite stvari. Usput mogu dodati da onih 15 milijuna, e, milijardi koji su bili u programu da su iskorišteni. Međutim, ne mogu se cijela ta svota koristiti za kolateralu. Hvala lijepa. Kolegice, ponekad se stvari događaju bolje nego što se očekuje. Dakle, možemo ostati kod vremenskih e, slotova od pet minuta jer je sastanak sa odborom Buč odgođen za pola sata. Hvala, imam tri, hvala, imam tri pitanja za potpredsjednika. Prvi se odnosi na transparentnost o kojoj ste govorili i rekli ste da je to jako bitno za Europsku središnju banku, što mi je jako drago. Predsjednik Dragi mi nije prošli puta odgovorio, ali ja vas pitam ne bi li baš bio primjer transparentnosti da se načine studije i nakon toga objave o utjecaju monetarnih politika o financijskim, e, privatnim financijskim sustavama. Ima drugim riječima koje prednosti Europska središnja banka daje privatnim bankama kada proučavamo njihove ono, račune za e, tromjesečne periode, mislim da bi bilo dobro obavijesti građane o tome. Drugo, htio sam e, da mi kažete što mislite kako je TLTRO primjenjen nakon e, eto skoro godinu dana postojanja. Ranije nisu banke morale koristiti taj novac kako bi iz toga financirali realnu ekonomiju, primjerice e, da financiraju mala i srednja poduzeća. I e, tu bismo htio dakle čuti što vi mislite o tih više od 200 milijardi koje su banke dobile za takve operacije. I treće, o uniji tržišta kapitala. Kanal financiranja e, nisam siguran da li će to funkcionirati u Europi. Naime, mi želimo preuzeti američki sustav smatrajući to pozitivnim. Međutim, situacija u SAD-u je sasvim drugačija nego u Europi. Naročito kada je to vezano za mala i srednja poduzeća koji su velika većina europskih proizvodnog sustava. A tržište kapitala ne znam kako tvrtke koje uglavnom analiziraju velike sustave mogu adekvatno analizirati europski sustav koji se većinom sastoji od malih i srednjih poduzeća. Dakle, tamo gdje su snaze tvrtke koje nisu kotirane na tržištu. A sada za odgovor imate za... 20. Okay, I will try. Um, regarding the što se tiče prve točke, analiza <clears throat> procjene se načinila u mnogim radnim materijalima. Možda bih vam dio tih materijala mogao i proslijediti. U njima se govori o utjecaju bankovnog sustava, odnosno na financijski sustav. Naše su politike pridonjele da se u velikoj mjeri izdvoji svota kojim su se financirale banke i koje je dakle palo. Od e, prošle godine stope posuđivanja banaka e, realnom gospodarstvu su se smanjile. Neko vrijeme dakle toga nije dolazilo, međutim sad je tog toga došlo i te kamatne stope se snižavaju. Dakle, Glavni cilj jest inflacija i stabilnost cijena u oba smjera u eurozoni, a e, e, to se radi putem e, banaka, međutim to nije dakle glavni cilj. Glavni cilj je stabilnost cijena koju moramo osigurati u oba pravca. što se tiče TRTRO-a, odnosno LTRO-a kojeg smo radili s početkom 2012. godine bile su čiste operacije davanja likvidnosti. A sada e, je dakle tržište zapravo bilo na, u jednoj fazi gdje se ništa nije događalo što je trebalo tako biti. Onda kad se situacija poboljšala, onda su banke počeli to vraćati. Sada je situacija drugačija jer se ovdje radi zapravo o kreditima. E, mehanizam e, može trajati četiri godine, međutim banke moraju udovoljiti određenim načinima kreditiranja. Za slučaj da se oni toga ne pridržavaju, one moraju nakon dvije godine taj novac vratiti. Prema tome ne mogu ga držati četiri godine i sve ovisi o tome kako se one E, ponašaju prilikom kreditiranja. Dakle, daje se jedna svota početnom periodu, a nakon toga svakog tromiseća e, dobivaju novac dalje ako udovoljavaju kriterijima. Zatim Pitali ste pitanje o tržištima kapitala i napravili ste usporedbu s američkim državama. Jedan i drugi sustav mogu biti učinkoviti. Ako uspoređujete SAD i Njemačku, to su dva uspješna gospodarstva sa dva različita sustava koja su dakle uspješna, a povećanje e, e, dakle ka, e, udjela tržišta kapitala je e, nešto gdje sada nemam vremena na to odgovoriti, ali moram reći da smo mi još uvijek jako, jako daleko od situacije koja je u SAD-u, svega 20% financiranja dolazi iz banaka. Drage kolegice i kolege, iako imamo sada više vremena, ako samo pitanje traje preko dvije i pol minute, onda nikad nećemo uspjeti e, postići e, ono što želimo. Dakle, molim vas da skratite vrijeme za postavljanje pitanja. Hvala. u ožujku mi je Mario Draghi odgovorio da je, e, su vrijednostice Fića vrlo dobre i da ih neće biti problema prodati. Moram samo reći da je onog dana kad je Lehman Brothers propao da je također imao trostruki ja. Dobro. Moram reći da sam jako kasno dobio vaše izvješće pa ga nisam mogao proučiti, ali vidio sam da postoji problem e, shadow bankarstva, dakle paralelnog bankarstva. I e, različita e, aktiva je tu bila svojevrsna paralelna valuta, paralelna uz euro. E, profesor Perotti sa sveučilišta u Amsterdamu u svom studiju to kaže kao i gospodin Sim iz MMF-a. I e, kaže se da ovakva elektronska, elektronski novac je zapravo nešto što predstavlja veliki rizik za demokraciju država članica koje prijeti insolventnost banaka. Iz tog razloga trojka je napravila na brzinu dakle mehanizam za sanaciju banaka. 2015. godina je godina gdje se traži da središnja banka mora zapravo e, e, odgovarajućom aktivom jamčiti e, ta, da ne dođe do kolatelare i zapravo mislim da ćete tu napraviti ono čega se zapravo pribojavate. Isto tako što se tiče aktive koju ste kupovali Mm, postoji dio nje, over the trade counter e, koju ne računate u vašu e, aktivu i ne stavljate u vaše izvještaj ali mislim znači da ćete to morati promijeniti u budućnosti. Hvala vam na pitanju. Kao što sam malo čas rekao, mi smo u Europi još uvijek u gospodarstvu koje se e, koncentrira na banke. To znači da banke pružaju dvije trećine financijskih sredstava gospodarstvu, a tek ono što ostaje dolazi iz financijskih tržišta. to je potpuno drugačije nego u SAD-u gdje banke financiraju tek 20% potreba gospodarstva. I zbog toga mm, postojanje takvih vrijednosnica znači da su to dakle uh, vrijednosnice koje predstavljaju instrument duga u Europi. i budući da te vrijednosnice nose e, rizik, dakle i kreditni i što se tiče otplate, ako ima duži rok otplate, to znači da nemaju stupanj likvidnosti koji ima novac. I ti razvoji uloga institucija i financijskog tržišta, to se sada događa i razvija se dio financijskog sektora koji nisu bankarske institucije. To se dakle razvija. I brojne institucije su poslale signal da širenje tog novog segmenta financijskog sustava u ovom trenutku traži nadzor zato što bi se mogli razviti neki novi rizici. I to pratimo vrlo pažljivo. Koji su to rizici? Rizici su uglavnom povezani sa likvidnošću i sa promjenom roka otplate. Institucija koja se financira sa sredstvima sa tržišta kapitala uglavnom ima nižu polugu nego banke zato što se većina financira sa dakle kapitalom a ne, sa depozitima kao banke. Stoga su njihovi rizici više povezani sa transformacijom likvidnosti i transformacijom um, roka otplate. I potrebne su mjere kako bi se spriječili ti rizici i razgovarao sam sa kolegama o tome. To nema nikakve veze sa paralelnim uh, valutama koje bi prijetile sustavu. I kratak odgovor na zadnje pitanje. Objasnio sam situaciju sa bilancom plaćanja. Predviđamo da 60 milijardi vrijednosnica koje ćemo kupiti mogu dovesti bilancu ESP-a eh, e na razinu koja je bila u proljeću 2012. A sada predstavnica Pučana. Potpredsjedniče, drago mi je da vas ponovno vidim. Sjećam se vremena kada smo definirali zajedno temelje za jedinstveni mehanizam nadzora. Postavila bih vam pitanje o Uniji tržišti kapitala. Jako sam iznenađena zato što zapravo nisam nikada čula ovakvu kritičnu e, perspektivu kao ovu što sam čula od vas. Drago mi je da ste rekli da e, je preduvjet za uspjeh potpuna regulatorna usklađenost. A od povjerenika čujemo da to neće biti samo jedna stvar koja će se mijenjati, da će sve to trajati dugo vremena, da će biti mnogo promjena, da će e, mnoge promjene doći i kroz tržište. Tako da ako se dakle prema određenoj kategoriji imovine bude postupalo na drugi način, tu dakle neće biti moguće imati dugoročna ulaganja. I druga stvar, ako ste se okrenuli nestandardnim e, mjerama monetarne politike. Slažete li se da nestandardno sada ipak postaje standardno i da zapravo postaje normalno danas? Hvala vam na pitanjima, hvala vam i na uvodu i na vašem podsjetniku na naš prethodni zajednički rad. Kad je riječ o Uniji tržišta kapitala, pokušao sam naglasiti Mm, to da ne smijemo zaboraviti koja je ambicija tog projekta. Ja sam potpuno svjestan da se to ne može e, pripremiti i provesti u kratkom roku. I postoje određeni elementi koji idu u tom smjeru, koji su jednostavniji od nekih drugih. Na primjer, sa Bank of England inzistiramo na potrebi da se dakle ima jedan novi transparentni sustav sekuritizacije. To je jedan e, način da se unaprijedi diversifikacija financijskih sredstava, a to je jedan od dijela unija tržište kapitala. Tako da to je još jedan od elemenata koji stoji u komunikaciji i u zelenoj knjizi komisije. I ja pokušavam i mislim da će ESP i Eurostup sustav ići istom linijom, Dakle, da ne bismo smjeli smetnuti suma, dakle, što je dakle krajnji cilj Unije tržišta kapitala. A to je naravno usklađivanje mnogo toga. Jer bez usklađivanja ne možemo govoriti o Uniji u punom smislu te riječi. Stoga ne smijemo se zadovoljiti nekim uspjesima koje možemo postići u kratkom roku i ne smijemo izgubiti iz vida ambicioznije i zahtjevnije ciljeve Unije E, tržišta kapitala. To je ono što sam htio reći. Drugo pitanje. E, nestandardne mjere, ne, to nije, to nisu nove normalne mjere. i neće se nastaviti koristiti. Nalazimo se u izvanrednom razdoblju, niske inflacije i nadamo se da ćemo uspjeti izbjeći e, rizike ovakve situacije E, jedini rizik nije mm, stabilnost cijena zato što je dakle to prenisko i previše blizu e, nuli i postoji čitav niz razloga zašto to nije dobro za gospodarstvo i nadamo se da ćemo uspjeti izaći iz takve situacije. Jednom kada do toga dođe, ove instrumente više nećemo koristiti. Koristit ćemo e, monetarnu politiku, to jest od instrumenta monetarne politike ćemo koristiti kratkoročne kamatne stope i na taj način upravljati gospodarstvom. Tako da ne, ove mjere nisu nove, uobičajene, normalne mjere. Hvala lijepa. E, sljedeći riječ ima kolega Alvarez iz kluba zastupnika e, socijalista. Buenas tardes. Dobar dan. Dobrodošli gospodine potpredsjedniče. Ja ću vas ponovno pitati E, o uniji tržišta kapitala te vezi, dakle, te zapravo zadacima Europske središnje banke u, tom projektu. Najprije se želim osvrnuti na zadatak nadzora koji, koje imate od nedavno nad bankarskim ustanovima unutar programa Bankarske unije. Slažemo se s ciljem da treba unaprijediti financiranje banaka, no rast financiranja kroz nebankarske ustanove može stvoriti probleme ako ne postoji nadzor na europskoj razini. To smo vidjeli da se dogodilo i sa bankama u ovoj zadnjoj krizi. I htio sam vas pitati kako vi planirate provesti dakle taj nadzor jer i unija tržišta kapitala mora imati i nadzor, a i dobro definirani pravni okvir. E, druga stvar se odnosi na monetarnu politiku. Rekli ste da će unija tržišta kapitala poboljšati prijenos monetarne politike, no istina je da se monetarna politika da se realizira uglavnom kroz banke. I sada htio bih malo više čuti o tome kako vi vidite da će se kroz uniju tržišta kapitala provoditi bolji prijenos monetarne politike? Puno vam hvala na odgovoru. Hvala vama na pitanju. E, u svojim uvodnim, e, u svojem uvodnom govoru sam rekao da unija tržišta kapitala nosi brojne koristi. Ali da istovremeno dakle povećava, dakle kako povećava povezanost financijskih sustava istovremeno može povećati i moguće rizike e, priljevanja određenih učenjaka ako se dogodi nešto u određenom dijelu sustava. To znači da unija tržišta kapitala, baš kao i bankarska unija, znači da treba povećati nadzor i da moraju biti osigurani jednaki uvjeti za sve. Jedino će se na taj način izbjeći mogući rizici. To sve znači da institucije, dakle tu govorimo o tržištima kapitala i o financijskim tržištima, dakle da to znači da institucije koje su nad, e, zaslužne, zadužene za nadzor e, tržišta moraju povećati svoju ulogu. A ako na kraju, kad budemo proveli cijeli taj proces, Mislim da će određeni zadaci nadzora morati doći na europsku razinu, kao što se dogodilo i sa bankarskom unijom, i to dakle u srednjeročnom i u dugoročnom razdoblju. I to upravo u cilju osiguranja nadzora i kako bi se izbjegla mogućnost um, prelijevanja učinaka, a naravno za sve je to potreban e, jedinstveni pravilnik koji će definirati jednake uvjete za sve. Što se tiče monetarne politike, vrlo kratko pa olakšat će prijenos monetarne politike na sljedeći način. Banke su naše, dakle, mm, ugovorne strane kad je riječ o pružanju likvidnosti ili dakle definiranju politika kamatnih stopa. No onda je jako važno da se to prenese na cijelu krivulju i to je uloga tržišta kapitala. monetarna politika utječe samo na kratkoročne kamatne stope i oslanja se na djelovanje financijskih tržišta, tržišta kapitala, da će se dakle te kratkoročne kamatne stope onda prenijeti na dugoročne stope, a to one su na kraju, te su stope na kraju bitne za donošenje odluka u ulaganju, tjedne ili mjesečne stope nisu bitne za ulaganja, već razdoblja od mm, nekoliko godina, od desetak godina. Eto, i to će biti moguće kada budemo imali bolje povezana tržišta kapitala i to će osigurati bolji prijenos monetarne politike. Hvala lijepa. Sljedeći riječ Justos eh, iz kluba zastupnika Pučana. Έχω δύο ερωτήσεις. Hvala vam. Ja sam htio postaviti dva pitanja. Prvo se odnosi na kamatne stope. Europska središnja banka je poduzela vrlo dinamične mjore kako bi snizila trošak novca. I moje pitanje, jeste li zadovoljni sa, sa snižavanjem e, troška novca za tvrtke? Je li to razina koju ste željeli postići? I hoće li se na taj način spriječiti prijenost um, prijenos troška novca na nekog drugog, zato što naravno banke imaju svoje strategije. Smatrate li dakle da to ide u pravom smjeru? I što smatrate koja je uloga Europske središnje banke u tom, uh, u tom kontekstu? Drugo, unija tržišta kapitala. To se Mm, dakle gleda kao jedna od velikih prednosti. Imate li dakle jedan globalni pregled problema koji bi se mogli pojaviti. Govorimo o, razdoblju od dvije, četiri, šest godina. Kada smatrate da možemo očekivati e, koristi? Da, hvala vam na pitanju. Da, kam, e, kamatne stope na svim tržištima spadaju. I to je Dakle, u 2012. i 2013. naše politike su utjecale na trošak financiranja za banke. No trošak e, pozajmljivanja za banke nije rastao na isti način, to se sada događa. Tako da znači kamatne stope su pale za korporativne obveznice na tržištu duga i na financijskom tržištu, Zatim kapital je porastao za 13% od naše odluke u siječnju. To znači da je trošak kapitala pao, a istovremeno su i kamatne stope za pozemljivanje pale. Evo nekoliko brojki, ovo su prosječne vrijednosti. Dakle, prosječno pozemljivanje nefinancijskim e, institucijama je sada 2,34, a u ljetu prošle godine bio je 60 osnovnih bodova viši. Osnovni prinos korporativnih obveznica je sada oko 2%, posto, a e, trošak e, kapitala je oko 7%. To je razina slična onoj prije krize. Tako da, eto, to je rezultat utjecaja naših politika i to onda smanjuje trošak e, kapitala za nefinancijske ustanove koji može samo pomoći e, ulaganjima i daljnjem gospodarskom rastu. Drugo pitanje, koliko dugačak će biti ovaj proces? Pa biti će zasigurno dugačak, ali mislim da e, Bilo je ovakvih pokušaja u prošlosti Europske unije, no to ništa nije uspjelo. Bilo je nekoliko pokušaja o usklađivanju e, korporativnih zakona i tako dalje. No danas je iza nas kriza, e, iza nas je projekt bankarske unije, iza nas su institucionalne promjene koje su bile potrebne i ja smatram da će to e, s vremenom pomoći da malo glasnije zagovaramo koristi ove inicijative. No dopustite mi da kažem da e, cilj, i to je moje osobno stajalište, cilj dakle nije imati financijske strukture gdje će banke predstavljati samo 20% financiranja. Ne. Europa i uspješne zemlje u Europskoj uniji su vrlo dobro živjele i funkcionirale bez takve strukture. I ja mislim da je potrebna određena veza e, između banaka i malih i srednjih poduzeća. Hvala, sada Eva Kaili. hvala vam što ste danas s nama. Moje pitanje se odnosi na problem likvidnosti Grčke i to u kratkoročnom razdoblju. E, budući da očekivani priljev gotovina je gotovo, za psibanje gotovo jedna milijarda eura. Tako da, ako postoji plan, kakav je plan ESP-a E, za grčke banke u slučaju da se ne postigne dogovor. Dakle, ne u slučaju neplaćanja, nego da se ne postigne dogovor. Dakle, što ESB planira učiniti sa ELOM prema grčkim bankama? Smatra li ESB mogućnost nametanja e, kontrole kredita za grčke banke? i e, da li sam dobro shvatila da ako, nametnu, ako nametnete kontrole kredita grčkim bankama, da to ne znači i nužno i izlazak Grčke iz krize. E, koji očekivani očekivanje povećanje dakle tih e, sniženja u slučaju nepovoljnih, nepovoljnih razvoja događaja je li izloženost grčkih banaka u definiranoj imovini i kako sustavni rizik koji izaziva ta izloženost Dakle, može li grčki bankarski sektor ostati otporan? thank Hvala vam na pitanjima. Već sam ranije spomenuo da pravila o pružanju financijske likvidnosti se temelje na tome da banke budu solventne i da imaju dobru jamstvo. Ukoliko nema ako u određenom scenariju ne bi bilo jamstva, onda ne bismo mogli pružiti likvidnost i u takvom, takvoj situaciji bi e, banke morale smanjiti svoje aktivnosti. Nadajmo se da se to neće dogoditi. No to su pravila. SSM je predložio i upravno vijeće je odobrilo da grčke banke ne bi smjele povećati svoju izloženost prema državi. To znači da ne smiju postati e, više ovisne o državi. To je bila zapravo i glavna logika iza te odluke. Ako dođe do neispunjavanja obveza od strane Grčke, kao što znate, zakonodavstvo, ugovori ne dopuštaju da zemlja Mm, ugovori ne predviđaju izlazak iz eh, eurozone. A banke, a pravila za banke su također definirana u eh, ugovorima. Moramo se još podsjetiti dakle, da postoji još dakle, 10 milijardi koje se mogu iskoristiti za dokapitalizaciju grčkih banaka ukoliko to bude potrebno. To nije sada situacija. No to naravno ovisi o uvjetima, zato što odluku će morati donijeti ministri financija, a ne mi. Tako da ne možemo e, definirati planove, moramo sadržati naših e, pravila, to sam već ranije objasnio. A jamstvo je naravno bitno. Još ste spomenuli e, kontrole kredita i kontrole kapitala. Da pojasnim, kontrola kapitala se može uvesti samo ako to zatraži grčka vlada. Kontrola kapitala, o tome se ne može odlučivati izvana. A zatim, e, prema pravilima, Europska komisija mora odobriti takvu mjeru. No početni prijedlog mora doći od grčke vlade. I kao što ste vidjeli u slučaju Cipra, kontrola kapitala nije značilo izlazak iz krize. Cipar je napokon e, završio sa svim kontrolama kapitala i dakle mogli su ostati, dakle mogli su zadržati euro, E, uz kontrole kapitala i onda su polako dakle e, završavali sa sustavom kontrola i sada su te kontrole potpuno ukinute. Posljednja tri govornika, molim vas da se pridržavate ograničenja u vremena, vremenu. Sljedeća riječ ima Sigrid Muresan. Hvala lijepa. E, želim vam zahvaliti na ovim objašnjenjima osobito što se tiče pozitivnih efekata e, kvantitativnog e, popuštanja je nešto e, što je po mom mišljenju važno je pomoć privatnom sektoru što se tiče bilanci što utječe na e, smanjenje vjerojatnosti da će poduzeća tražiti kredite od banaka. Dakle, moje prvo pitanje je što će Europska središnja banka učiniti kako bi e, djelovala protiv tih trendova. I drugo pitanje je što e, Središnja banka e, kani učiniti kako bi e, poduzimanje financijskog rizika u eurozobi ponovo postalo održivo. Hvala lijepa. Spomenuli ste situaciju visoke zaduženosti kako javne tako i privatne u Europi. Međutim E, naša monetarna politika smanjivanja kamata tu pomaže jer naravno teret od zaduženosti je time onda smanjen Dakle, što se tiče problema sa bilancama institucija koje su prezadužene, to im u ovom trenutku pomaže da se nose sa troškovima svoje zaduženosti, a e, nadajmo se da će onda e, uspjeti smanjiti svoju zaduženost. Međutim, tu nema povećavanja rizika od toga. Što se tiče e, institucionalnih investitora, to naravno ovisi o različitim modelima, ja sam već dosta tu govorio o osiguravajućim kućama, one e, su naravno e, imale dosta velike dobiti od kapitala, čime su neutralizirale smanjenje e, novih osiguranika, dakle one su morale samo prilagoditi svoje politike novim okolnostima kako bi ostale e, u ovoj situaciji niskih kamatnih stopa ostale e, uspješne na tržištu. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Mavrides. Hvala lijepa, ja ću govoriti grčki, imam samo tri kratka pitanja. Unija tržišta kapitala, e, samo dvije stvari vrlo praktičke. 15 milijardi eura je e, su bankovni depoziti, a imamo, druga je činjenica, fragmentirano tržište. Dakle, e, što ćete učiniti kako biste zaustavili bijeg kapitala iz zemalja na periferiji Europske unije, što se može učiniti kako bi se poboljšalo, poboljšala makroekonomska ravnoteža, može li se to učiniti E, utjecanjem na cijenu kapitala, odnosno utjecanjem na kamate, što se tu može učiniti? I drugo pitanje, Europska središnja banka bi mogla transformirati ELA e u dugoročne obveznice I treće pitanje, govorili ste o situaciji na Cipru. Prije nekoliko dana na Cipru smo imali e, posljednji zakon o solventnosti. Je li to nešto drugo od kvantitativnog popuštanja? Hvala na pitanjima. Što se tiče bijega kapitala, kao što znate, Evropska unija za svaku zemlju članicu e, temelji se na nekim slobodama. Jedna od tih sloboda je sloboda kretanja kapitala preko granica zemalja članica. Dakle, što se tiče toga, svak ograničenja ili administrativna kontrola mogu biti samo privremene prirode, odnosno, e, odnosno vrlo ograničeno, kao što je bio slučaj na e, Cipru. Dakle, i E, tvrtke i građani su slobodni e, prebacivati svoj kapital iz zemlje u zemlju članicu Europske unije. Dakle, u slučaju bijega kapitala e, Naravno, ako postoji rizik u nekom području Europske unije, to daje poticaj vlasnicima kapitala da ga prebace izvan tog područja. Dakle, ako želite objašnjenje zašto je Grčka imala odljev kapitala od rujna, to naravno ima veze sa unutarnjom situacijom i politikom Grčke, jer nema drugog objašnjenja i činjenica da do sada e, se nije mogao postići sporazum sa drugim zemljama članicama u vezi s tim. Dakle, to E, je činjenica čim postoji nesigurnost dolazi do odljeva kapitala. E, jedini način e, da se to spriječi je postizanje sporazuma s drugim zemljama članicama. Toliko o tome. A sada što se tiče pretvaranja ELA u dugoročne obveznice, to se može samo odvijati prema pravilima koja vrijede. Hvala lijepa, sljedeći riječ ima Tomas Mann. Hvala lijepa. Gospodine Konstancio, moram se vratiti na niske kamate koje trenutno imamo, niske kamatne stope. E, oni koji su investitori i dužnici za njih je dobro, to dobro, ali za druge nije dobro. E, mi u Njemačkoj imamo za naše štediše e, gubitak u posljednjih pet godina od 119 milijardi eura. E, već ste govorili nešto o osiguravajućim kućama, međutim također i mirovinski fondovi su na gubitku. Mi smo do sada imali garantirane e, kamate od 3,5 do 4% za mirovinske fondove. E, to je bilo garantirano. Dakle, kako će se tu situacija razvijati u budućnosti? E, ljudi koji imaju uštede koje su bile mišljenje kao sigurnost za stare e, za starost e, oni su sada vrlo zabrinuti jer su kamate pale na nulu odnosno u minus područje i oni naravno su vrlo uznemireni. Hvala lijepa na ovom pitanju. Najprije ću vam preporučiti tekst koji je objavljen u ekonomskom e, glasniku Njemačke središnje banke prije nekoliko mjeseci gdje se može pročitati da su kamatne stope u Njemačkoj sada na istoj razini kao što su bile 2006. 7. Tada su kamate na normalne štedne uloge bile 2,6% i inflacija je bila 2,6%, dakle ukupno nula. Sada je inflacija na nuli, pa su onda i kamate na štedne uloge nula. Dakle, tu se ništa zapravo nije promijenilo. To je međutim zaboravljeno jer ljudi obično razmišljaju u nomin, na nominalan način. To su zapravo monetarne iluzije. Vi e, sigurno razumijete bolje od prosječnog građanina e, što je tu na stvari, odnosno koliko je inflacija važna što se tiče kupovne moći. To vrlo dobro znate. Dakle, kamatne stope su niske zato što je inflacija vrlo niska. Mi pomoću naših politika radimo na tome da povećamo inflaciju na normalne razine i kada se to dogodi onda će i kamatne stope biti povećane. I ako budemo imali e, gospodarski rast ponovo ćemo imati i pozitivne kamatne stope. Naše politike rade više od bilo čega druga na tome da korigiraju ovu situaciju. E, naravno, nastojimo se vratiti u situaciju u periodu kad, kad, je, kad, kad je bilo bolje, međutim E, mi nismo e, provocirali ovako nisku inflaciju. Kao što sam rekao, nije stvar samo u padu cijena nafte. Ako se isključi cijena nafte, stopa inflacije je 0,6%, što je vrlo, vrlo niska stopa. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodinu Konstanciju, potpredsjedniku Europske središnje banke na ovoj razmjeni mišljenja. Ispričavam se što smo ovako strogo vodili računa o ograničenju vremena za e, izlaganje. E, u 16.45 imamo glasanje, a u 17 sati zajednički sastanak sa odborom e, Bač. Predsjedanje predajem kolegi Ferber, a vama još jednom zahvaljujem gospodine Konstancijo.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 Liebe Drage kolegice i kolege, prelazimo na točku četiri dnevnog reda. E, molim vas da uzmete svoje glasačke kartice. Imate li svi svoje glasačke kartice? Gospođo Beres, ako vas smijem zamoliti, Molim vas, umetnite svoje kartice za glasanje u aparatić kako bismo mogli napraviti probno glasanje. Otvaram probno glasanje. Ovo je probno glasanje. Jesu li svi jesu li svi ponosni vlasnici glasačkih kartica glasali onda zatvaram glasanje svi klubovi zastupnika su glasali u dovoljnom broju prelazimo na glasanje o izvješću Mavrides kompromis A tko je za protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis B, tu imamo usmjeni amandman zelenih koji vam je dostavljen. Dakle, najprije glasamo o amandmanu zelenih. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. A sada glasamo o ukupnom kompromisu B. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 24. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 25. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To moramo provjeriti. Elektronička provjera, amandman 25, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis C. Rečeno mi je da su su pučani zatražili glasanje po dijelovima, je li to točno? Da li je to na vašem popisu za glasanje? Da li bi neko iz kluba zastupnika EPP mogao kratko objasniti kako bi se trebalo odvijati ovo glasanje. Hvala lijepa gospodine Balc. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Mi smo htjeli E, što se tiče članka 3 izbaciti riječi labor intensive i tu bismo predložili glasne po dijelovima, to je dogovoreno i sa izvjestiteljima u sjeni. Znači radi se o tome da se o riječima labor, o, o formulaciji labor intensive odvojeno glasa. Znači sada glasamo najprije bez formulacije leba intensiv koje za neka digne ruku, molim vas. Ja sam upravo provjerila sa našim osobljem i nismo dobili nikakvu informaciju o ovome i nije se to s nama unaprijed dogovorilo tako da ne možemo ovo prihvatiti. U redu. Onda je taj usmeni amandman odbijen i moramo glasati o kompromisu C u cjelini. Tko je za? Dakle, procedura je zapravo relativno jednostavna. Mm, počinjemo glasati o kompromisu bez riječi leba intensiv, a potom glasamo o riječima labor intensive. E, ja bih tu glasao oba puta sa plus da sam socijalist, što međutim nikad neću biti. Je li to u redu? Gospodine Luke, gospodine predsjedatelju, mi nemamo nikakve informacije o tome, nemamo tekst pred sobom, E, ne znamo što to znači ako se te riječi izbace ili ne izbace. Dakle, ovo ne odgovara e, poslovniku, ne možemo glasati za to da se neke riječi izbacuju iz teksta koji nemamo pred sobom i zato se protivim, e, ne slažem se sa ovim prijedlogom usmenog amandmana. Tekst ovog kompromisa ste dobili, imate ga, pogledajte malo, on je priložen ovom popisu za glasanje. Radi se o tome da kod e, izbora e, projekata trebaju prednost imati oni projekti koji su osobito labor intensive, odnosno gdje je potrebna velika količina radne snage. Ovo je legitimni postupak e, kad se traži glasanje po dijelovima. Uvijek smo to do sad dopuštali, a tekst imate pred sobom. U redu, onda još jednom. Kompromis C bez riječi leba intensiv, odnosno radno intenzivne. Ko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Dakle, kompromis C je usvojen bez te dvije riječi, a sada oni koji žele da te dvije riječi ostanu u tekstu kompromisa C, ko je za neka digne ruku. Tko je protiv? To ćemo provjeriti elektronički, dakle o riječima leba Intensiv, radno intenzivne, koje za da elektronička provjera, molim vas glasajte, zatvaram glasanje. E, te riječi se dakle izbacuju. Prelazimo na amandman 33. Tko je za? Protiv? Suzdržan? usvaja se. Amandman 34 tko je za, protiv, suzdržan, to ćemo provjeriti elektronički. Amandman 34, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 35 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 36 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 37 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se 38 tko je za protiv suzdržan odbija se kompromis D najprije bez usmenih amandmana e, molim vas dignite ruke ako ste za tko je protiv suzdržan usvaja se 50 do 54 su identični tko je za protiv suzdržan? To ćemo provjeriti. Dakle, 50 do 54. Otvaram glasanje. Imamo jedan glas e, pučana previše. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 55. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 58. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 57. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. U redu provjerit ćemo 57. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Imamo jedan glas kod pučana previše. Zatvaram glasanje. To je odbijeno. Prelazimo na amandman 56. Tko je za? Protiv? suzdržan i to ćemo provjeriti elektronički. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, sada otpada sve osim amandmana 59. Ko je za 59? a ne moramo glasati o tome, onda i to otpada. U redu, e, amandman prvi dio amandmana 60, drugi dio, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 62. dio elektronički. Otvaram glasanje. Su li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 61. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 62. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 63. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 64. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. 65 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis E. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 74 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 75 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 76 tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis F. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. sada e, završno glasanje o tako promijenjenom tekstu. Glasamo poimenično. Dakle, elektronički glasamo. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. A to je odbijeno. jasnom većinom se odbija. To znači neće biti mišljenja odbora Ekon. E, još samo kratko e, izvješće ba je. Tu imamo glasanje o nacrtu preporuka o uredbi 223 iz 2009. o europskoj statistici. Tko je za te preporuke? Neka digne ruku. E, preporučeno nam je da se glasa elektronički. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. 51 glas za i 8 suzdržanih. E, dakle, to je usvojeno i time zatvaram ovaj sa